Yes, good afternoon. Good afternoon, colleagues. We will start uh, uh, Dobar dan, dame i gospodo. Počinjemo sa sastankom odbora. Najprije što se tiče usvajanja dnevnog reda, ako nema nikakvih izmjena, dnevni red se smatra usvojenim. Zatim točka treća, to je usvajanje zapisnika sastanaka 10 i 16. listopada kao i 6.11. Ako nema komentara, onda su ovi zapisnici usvojeni. Prelazimo na e, obavištenja predsjednice. Na e, sastanku koordinatora 21.11. odlučeno je da se izradi mišljenje odbora LIBE o humanitarnim vizama i da se to izvješće dodijeli e, skupini GUE klubu GUE, zatim e, da se izradi izvješće e, AFETA e, protiv ranih i prisilnih brakova, to izvješće se dodjeljuje klubu EFDD i da se izradi izvješće o primjeni EU prava za 2016. godinu i to izvješće se dodjeljuje pučanima. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je glasovanje. Nadam se da ste svi spremni za to, da imate glasačke kartice. Prelazimo na točku petog dnevnog reda, žene, rodna ravnopravnost i pravedna klimatska politika. Izvjestiteljica je gospođa Engstrom. Odmah počinjemo sa glasanje. Amandman 110. Tko je za, protiv, suzdržani? Odbija se amandman 111. 112. Odvojeno. Ne, ispričavam se. Amandman 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 112. U dva dijela. Prvi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 115. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 116 za. Protiv. Suzdržani. Molim provjeru. 116. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 117 za protiv, suzdržani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 122 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 123 za, protiv, suzdržani, odbija se. 125 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 133 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 141 za, protiv, suzdržani, molim provjeru za amandman 141. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 142 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molim provjeru. Za 142 otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani, odbija se. 145 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 148 za, protiv, suzdržani, odbija se. 149 za, protiv, suzdržani, odbija se. 150 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 151. Ne, ispričavam se. 152. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 153 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali evo provjerit ćemo. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje, usvaja se. 154 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 156 za, protiv, suzdržani, odbija se. 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 160 za, protiv, suzdržani. Ovo moramo provjeriti. Amandman 160. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 161. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 18. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 19. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 166. Za. Amandman 166 za, protiv, suzdržaj, odbija se. 167 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za amandman 167. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na stavak 9. izvornog teksta. E, glasanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 171 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 172 za, ne, ne razmatra se amandman 172. Prelazimo na amandman 174 za, protiv, Suzdržanim. Mislim da se usvaja, ali molim provjeru za amandman 174. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 175 za, protiv, Suzdržanim. Odbija se. 176 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. 182 za, protiv, suzdržani, odbija se. 183 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 190 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 191 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 192 za, protiv, suzdržani, molim provjeru. 192, otvaram glasanje, zatvaram glasanje, odbija se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 197 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani,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 se ne razmatra, on je povučen. Sada prelazimo na amandman 35 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 41 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 43 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 45 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 46 za protiv suzdržani, odbija se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64 za, ne razmatra se. Amarman 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 73 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 77 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 83 odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 88 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 102 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za amandman 102. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada prelazimo na 9.3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.7 prvi dio. Ne, glasamo samo o drugom dijelu. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.20 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 9.25 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 2.7 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 2. uvodna izjava G za, protiv, suzdržani, usvaja se, 2.6 6, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za protiv suzdržani usvaja se 19 za protiv suzdržani a ne to je 8 i 9 a ne 18 i 19 ispričavamo se dakle 9 za protiv suzdržani usvaja se a sada prelazimo na konačno glasanje elektroničkim putem otvaram glasanje zatvaram glasanje Ovim smo usvojili ovo izvješće. Zahvaljujemo se i izvjestiteljici na jako dobro obavljenom poslu. Hvala. Aha, Aha. Sada idemo na sljedeće glasovanje. Nacrt e, e, mišljenja sljedeći višegodišnji financijski okvir e, nakon 2020. za od Iraksa Garcia Perez. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 8 za, za, dakle, amandman 8 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, amandman 8, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvajanje. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 1 za, protiv, Suzdržani? Usvojen. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbijen. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Usmeni amandman broj 2 kojeg podržava EPP i SND e, za protiv suzdržani usvojen. Kompromis šest. Ne. Amandman 30. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. Amandman 1. Ne, e, o njemu se ne, on se ne razmatra. 3 i 4 zajedno. Amandman 3 i četiri zajedno za, protiv, suzdržani, usvojeni. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. I sada e, konačno glasovanje, nacrt mišljenja e, kako je izmijenjen, elektronično glasovanje, otvaram elektroničko glasovanje. Sada zatvaram glasovanje. Usvojen je. Usvojeno je. Hvala i čestitamo e, izvjestiteljici. Hvala. A sada posljednje glasovanje. Dakle, imamo u obliku amandmana Europski semestar za koordinaciju ekonomske politike, e, plan e, godišnjeg rasta, e, izvjestiteljica Evelin Regner, počinjemo glasovanje. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman je 18 za. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 4 u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Treći dio za za, protiv, suzdržani, usvojen. Sada idemo na amandman 12. E, odvojeno glasovanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 9. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 10. Za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 13. Za, protiv, suzdržani, usvojen. I amandman 14. Za, protiv, suzdržani, usvojen Hvala lijepa. I osma točka dnevnog reda, moramo odobriti misiju u Portugalu. E, radi se o e, izvješću o Portugalu 2017. Dobro, odobreno. I sada naš sljedeći sastanak je 24. siječnja sljedeće godine. Sada, dragi kolege i kolegice, imat ćemo, održat ćemo jedan koktel za kraj godine, za par minuta. Molimo vas da ostanete ovdje. Hvala lijepa. It's vekata. Uh, dear Dragi koleg, dragi prijatelji, dragi prijatelji, pozdravljam vas uh, srdačno na današnju malu proslavu koju smo organizirali sa tajništvom odbora FEM kako bismo obilježili kraj godine. Kao što znate, ovo je moja prva godina u svojstvu predsjednice odbora FEM i želim vam svima zahvaliti na razumijevanju i podršci koju ste mi pružili tijekom obnašanja ove nove dužnosti. Osobito se želim zahvaliti svojim dragim koordinatorima s kojima smo vodili važne rasprave i odlučivali o kojim ćemo važnim raspravama razgovarati u ovom odboru. Također se želim srdačno zahvaliti kolegama eurozastupnicima koji su aktivno sudjelovali u svim brojnim sastancima odbora FEM. Najviše hvala i osobito se sada želim zahvaliti našim gostima iz raznih organizacija koji su nam omogućili da donesemo odgovarajuće odluke glede prava žena i rodne jednakosti ne samo u Europi već i diljem svijeta. I konačno veliko hvala mojem dragom tajništvu odbora FEM te savjetnicama Živile i Simon. Hvala vam najljepša što ste pripremali, organizirale manje i veće događaje Najljepša hvala na profesionalnosti, profesionalizmu i na razumijevanju. I zahvaljujem također i prevoditeljima. Hvala svima vama. Hvala što ste nam omogućili da se bolje razumijemo. I svima želim ugodne blagdane i sretnu novu 2018. Thank you. please. Hvala